bitten Platz Molim vas da sjednete, dame i gospodo. Nastavljamo sa sjednicom. Bitte nehmen Molim vas, sjednite. Prelazimo sada na drugi krug glasanja. Ja nisam zaprimio nikakve nove kandidature za drugi krug glasanja za mjesto predsjednika parlamenta prema pravilima iz našeg poslovnika. Osim toga, rečeno mi je da što se tiče svih kandidatura iz prvog kruga glasanja, da su te kandidature i dalje važeće. Sada molim da poslužitelji podijele omotnice i e, glasačke listiće. Svi znate za proceduru. Molim prebrojače glasova da zauzmu položaje. Dakle, oni koji su za to zaduženi, molim vas da dođu sada do glasačkih kutija te da mi signaliziraju kada su zauzeli svoje mjesto. Znam da je gospodin Hökmark zadužen za slovo S, ali vidim da njega nema. Gdje je on? Gospodine Hökmarke. Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Jesu li svi prebrojači na svojim mjestima? Ja hört mir denn Zar me nitko ovdje ne sluša? So, Započinjemo sa krugom glasanja. Sind da? svi tu? Gospodin Eiler je tamo. To, Frau Doc ist Gospođa je na svom mjestu. Da, tu je. Svi prebrojači su ovdje. Gospođa Doc je tu čak sa svojim bebom. Da. Ich möchte e, Želim postaviti pitanje, jesu li svi zastupnici glasali? Želi li još netko glasati? Izvolite. wiederhole meine Frage. Haben... Da ponovim još jedno pitanje. Jesu li svi zastupnici glasali? Signal, wenn er Onda mi molim vas naznačite kada ste završili. Äh, U redu, äh, gospodin kolega želi glasati. U redu, postavit ću pitanje još jednom. Samo trenutak, molim vas, saslušajte me. Jesu li svi zastupnici glasali? U redu, onda se nastavlja krug glasanja. Po treći put, jesu svi zastupnici glasali? Nalazili se netko u e, vječnici koji još nije glasao? dan Onda s vama zatvaramo krug glasanja. Sada molim prebrojavače da ponovno odu u e, sobu R11. Sjednica se prekida i ponovno se nastavlja kada čujete zvuk zvona i e, vidjet ćete to i na e, ekranima s ovime